Dear Dragi kolege, mislim da ćemo polako početi. Vjerujem da će nam se još priključiti više članova. Imali smo već e, poprilično puni dan sa puno avantura, a danas poslje podne imamo razmjenu mišljenja s komisijom sa općom upravom Digit koju predstavlja Gertrud Ingeštat, glavna direktorica te glavne uprave i razgovarat ćemo o digitalnoj transformaciji europske javne uprave u državama članicama. Mislim da je to pravodobno raspravljati o ovoj temi. I gospođa e, Ingestad, dajem vam riječ. A nakon toga ćemo imati živahnu raspravu. Izvolite. Mm. Hvala gospođo predsjednice de Sutra, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam što sam danas ovdje. Zadovoljstvo mi je, kao i mome timu, započeti konstruktivnu i sveobuhvatnu razmjenu mišljenja sa vašim uvaženim odborom. Uvaženi zastupnici, Digitalna transformacija našeg gospodarstva i našeg društva e, napreduje neviđenom brzinom. Puno toga smo e, postigli tijekom prethodnog mandata, no danas moramo nadograđivati na teme i prema riječima naše predsjednice von der Leyen moramo težiti višemu. Europa koja teži višemo je ona koja koristi e, prilike koju pružaju digitalno doma, ali unutar sigurnih etičkih granica pri čemu su građani glavni. Kao što znate, svijet se preobražava neviđenom brzinom i to zahvaljujući digitalnim tehnologijama kao što su podaci, umjetna inteligencija, sve veća posvemašnjost mobilnih uređaja, e, dostupnost socijalnih i suradničkih mreža te e, oblac, oblak recimo i povećanje e, računarskih performancije. Europska unija već sada postavlja norme na globalnoj razini što se tiče uređivanja telekoma i podataka uz pristup koji se temelji na građanima. Vrijeme je da ubrzamo digitalizaciju europske javne uprave na svim razinama kako bismo osigurali uspjeh naše ambicije da postignemo Europu koja je pripremljena za digitalno doma. Uvjereni smo da moramo očuvati i učvrstiti postignuća jedinstvenog digitalnog tržišta i e, temeljeći na toj osnovi e, stvoriti jednu digitaliziranu javnu upravu u cijeloj Uniji koja je osnovni temelj i onaj koja pokreće Europu spremnu za digitalno doran. Tehnološki napredak nam daje potrebna sredstva kao nikada prije da zapravo se približimo našim građanima i zahvaljujući tehnologiji možemo zadovoljiti potrebe građana E, zajednica napose onih koji su najranjiviji i koji su isključeni. Na taj način e, digitalno ima potencijal da preoblikuje javnu upravu i da je e, osposobi da pruži usluge na stabilan, pouzdan, siguran način, pri čemu je u centru uvijek građanin. To je prilika da se preobrazi tradicionalna javna uprava, i možemo omogućiti ekonomičnu javnu upravu koja će pomoći e, dopuniti jedinstveno tržište omogućujući poduzećima da sigurno e, posluju preko granica i e, omogućuju pojedincima da imaju pristup uslugama. To će pomoći da ostvarimo četiri slobode i da ojačamo poziciju Europske unije na svjetskoj e, konkurentskom e, polju. Možemo izgrađivati e, odgovornu javnu upravu koja je bliska svojim građanima, koja koristi E, interoperabilnost kao glavni pokretač e, usluga javne uprave. To će ojačati povjerenje, koheziju i smanjit će jaz između institucija i građana. Na posljedku osigurat ćemo da javna upravo budu e, transparentnije, bude odgovorniji kada se radi o pružanju usluga, što će omogućiti dijalog između institucije i dionika temelji ih na povjerenju, na pravičnosti i dokazima. time ćemo se boriti protiv dezinformacija i omogućiti inkluzivnost inkluzivnu političku raspravu i odlučivanje. Uz tu perspektiv naš e, povjerenik Johannes Hahn je dobio mandat da zagovara cilj digitalizacije europske javne uprave, čime se počinje sa Europskom komisijom. Komisija će dakle voditi svojim vlastitim primjerom. Naša vlastita digitalna preobrazba je jedinstvena prilika da iskoristimo potencijal digitalizacije, da stvaramo inovativna rješenja za povjerljiviji, djelotvorniji, učinkovitiji, e, transparentniji i sigurniji način komisije. Time ćemo se usredotočiti na ona djelovanja koje će ubrzati tu transformaciju kako bi komisija poč digitalna organizacija spremna za izazove digitalnog doba. Digitalna strategija koja je usvojena prije godinu i pol, te sinergije i e, učinkovitosti inicijativa za stvorit će digitalni ekosustav do 2020 time će, e, koje će uključivati sljedeće. Integriranu sigurnost, integriranu privatnost, integriranu e, interoperabilnost, e, otvorenost po standardnoj postavci. Nadalje želimo iskoristiti internu agendu, digital, digitalnu agendu komisije kako bismo reformirali europske javne uprave. Većina sustava su povezani s Europskom komisijom omogućujući razmjenu eh, podataka i različite Um, uh, različita područja. Interoperabilnost je posebno važna kada se govorimo o uh, sigurnosti, uh, pravosuđu, zdravstvu, prometu. Harmonizacija digitalne infrastrukture i normi, korištenje i ponovno korištenje rješenja koji se temelji na gradivnim elementima, modeli interoperabilnosti, to su ključni za stvaranje prekograničnih digitalnih usluga. Stoga je važno da ti prioriteti budu održeni u idućem višegodišnjem financijskom okviru kako bismo mogli ocijeniti i e, promicati e, sadašnje specifikacije, stvarati nove i naravno ostvariti europski okvir za interoperabilnost. Naša je vizija da ubrzamo digitalizaciju javne uprave u cijeloj Uniji. To vrijedi kako za Europsku komisiju, za europske institucije, tako i za javne uprave na svim razinama. Naš glavni prioritet da pojednostavimo vrlo kompleksne procese s kojima su građani suočeni u svakodnevnom žinju, recimo prekogranične prijave e, poreza, elektronički identitet, registracija u drugoj državi članici, e, tražeći socijalna davanja i slučno. Dakle, radi se o nečemu koji prolazi različite sektore, različite razine vlada i različite e, granice za one koji recimo studiraju negdje drugdje. Dobro funkcionirajuća digitalna e, javna uprava smanjit će birokratske opterećenja kako za poduzeća i stvorit će jedno dinamično i e, konkurentno e, unutarnje tržište. Europska komisija je krenula u djelovanje, dakle podupiremo javne uprave širom, svijet, širom Europe u njihovoj digitalnoj preobrazbi. Imamo različite instrumente, to je recimo instrument povezivanja Europe, to su program ISA i oni pružaju financijsku potporu što više, također pružamo koordinaciju, smjernice i promičemo najbolje prakse i norme kroz akcijski plan Europske unije za e-vladu, odnosno za Europski plan za interoperabilnost. Sada je vrijeme koji su, vidjeti koji su najbolji idući koraci i to želim učiniti s vama Europskim parlamentom. Europske javne uprave moraju napraviti idući korak prema javnoj upravi koje će moći E, koristiti i e, razminjivati podatke na siguran, učinkovit i e, povjerljiv način. To je ključna pretpostavka za uvođenje te elemenata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, također za prekograničnu raspoloživost podataka. To je pretpostavka za stvaranje vrijednosti za građane i poduzeća, a isto tako i za danji razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta. Na eh, eh, unutarnjem tržištu eh, naravno javne usluge trebaju slijediti potrebe svojih korisnika, a to znači da procesi artikuliranja uz pomoć digitalnih rješenja u javnim upravama na svim razinama. Isti izazovi postoje u svakim drugim okružima Europske unije na svim razinama javne uprave u komisiji i u državama članicama puno se sredstava i napora upravo ulože u e, odgovoru na ti e, izazove. Međutim, postoji nedostatak koordinacije što dovodi do fragmentacije, većih troškova, novih barijera upravo za razmjenu e, podataka. A uvijek je izazov isti i to je zašto zajedničke norme i rješenja mogu riješiti slične probleme, smanjiti probleme, smanjiti troškove i stvoriti i otkloniti nekompatibilna digitalna rješenja. Iako dakle, se krećemo u pravom smjeru, preobrazba, odnosno digitalizacija javne uprave traže pojačane napore, napose vezano za stvaranje digitalnih kapaciteta, pružanje e, digitalnih instrumenta e, instrumenata za učinkovitu provedbu europskih politika i zakonodavstva i poboljšanje kako administrativne, tako i pravosudne suradnje. Europska komisija želi e, čvrsto surađivati s državama članicama na modernizaciji e, javne uprave u Uniji, želi iskoristiti tehnologiju kako bi e, upravljanje bilo bliže poduzećima i, samim građanima. Ključne e, područja gdje je potrebno daljnje djelovanje jest prekogranična interoperabilnost, javni, e, javne usluge temeljeni na korisnici, u, e, modernizirani upravni procesi i otvoreni podaci. Zbog svih tih razloga dolazimo vama kako bismo otvorili suradnju, budući da smatramo da je uloga Europskog parlamenta u ostvarivanju tih ciljeva ključna. Stoga zaključujem da bismo željeli e, surađivati s vama, slušati vaše prijedloge učiti iz vašeg e, iskustva u vašim izbornim jedinicama i nadamo se da ćete nam se priključiti u našim naporima da to ostvarimo. Hvala vam lijepa što ste me pozorno slušali. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Ingeštad na vašoj prezentaciji. Gospođa Šaldemoza koja otvara sada raspravu. Hvala lijepa. Ovo je bila vrlo e, napeta i zanimljiva prezentacija e, gdje dijelim ciljeve. Naime, da međusobno možemo digitalno razgovarati, da javni sektor me može bolje surađivati preko granice. To vrijedi za Europsku uniju, to vrijedi za države članice. Dakle, e, ja dijelim cilj, međutim skeptična smo kada se radi o tome vidjeti kako će to funkcionirati u praksi. Znamo da postoje velike razlike. Naime, tome, u tome kako e, države članice E, koliko su napredovele u digitalizaciji svog javnog sektora, tu su velike e, razlike, stoga bih željela konkretno znati od vas kako si, e, kakva je vaša predođba o interoperabilnosti, kako bi ona trebala funkcionirati, da li bi države članice trebale imati iste sustave podataka Kako možemo izbjeći situaciju da ono što radimo ne postane birokratski? E, vi ste rekli, s time se slažem, no naravno to nije tako lako. Ako je e, naravno e, nije toliko lako u drugoj državi koristiti javne usluge, trebamo li u svakom službenom jeziku Europske unije po, trebali li postojati elektronički formulari. Dakle, još jednom, dijelim vašu viziju, vaše ciljeve, ali e, vjerujem da će nastupiti problemi u praksi i stoga e, bi me zanimalo kakav je vaš stav, kako se nositi sa tim praktičnim problemima. I e, ne znamo još koliko daleko su države članice uznapredovale u digitalizaciji svojih javnih uprava. Slažete li se da onda uzmemo nekoliko pitanja gospođa Gebhardt? Hvala lijepa. E, moje pitanje zapravo ide u istom smjeru. Zahvaljujem se na izlaganju. Sve to zvuči jako lijepo, ali imam jako velikih e, pitanja kada se radi o provedbi. Imamo iskustva sa drugim starim e, sustavima i tu smo vidjeli kada je suradnja uprava, željeli smo ju pojednostaviti i naravno tu su bili i elektronički formulari koji su bili automatski prevođeni, no imam dojam da, je, da su sustavi doduše tu, ali oni, oni se ne koriste u državama članicama. Kako bismo onda mi sada države članice, odnosno e, do službenike u državama i članicama dovesti do toga da to zaista koriste. U korist, naravno, potrošača i građana. To je zaista veliko pitanje koje si postavljamo. E, meni je bilo divno kada sam prije nekoliko godina elektronički mogla dobiti svoju svoj rodni list u Parizu E, ja sam ju dobila, ona mi je, e, rodni list mi je poslan, međutim, u Njemačkoj napraviti isto, to bi vjerojatno bila katastrofa. Ipak moramo još uvijek otići u matični ured da bih to obavila. Kako bismo se e, zapravo pobrinuli za to s kojim instrumentima želite se pobrinuti da to zaista postane i izvedivo? To je problem da uvijek im postoji taj problem o državama članicama. E, uvijek se to na neki način e, sažima pod pojemom subsidijarnosti. I uvijek e, se kaže Dakle, to, o, toj, o tom pitanju vi nemate u Europi ništa za reći, nego je naša uprava ta, mi to tako radimo. Dakle, mi skupljamo podatke e, na ovaj način, dakle, na posljedku stvar nije interoperabilna. Dakle, kako želite onda osigurati da države članice sudjeluju u tome i mislim da je to najveći problem. Thank you. Mrs. Hvala, gospođa Letao. Hvala lijepa gospođo glavna direktorica na vašem ambicioznom projektu. Samo bih željela reći, dobro poznajem glavnu direktoricu i kolege. Da vam kažem nešto o svom iskustvu. Prošla sam kroz drugi, dugi proces preobrazbe. Bila sam zadužena za proces preobrazbe javne uprave i bilo mi je uvijek vrlo bitno pogledati kako ćemo moći prikupiti podatke, zdravstvene podatke, porezne podatke, podatke o socijalnom osiguranju, socijalnim davanjima, kako bi oni postali operativni i kako bi se mogli pojaviti na jednoj jedinstvenoj kartici. Portugalska kartica je jedinstvena za sve sustave u javne uprave i temelji se na interoperabilnoj platformi. Moje iskustvo mi je pokazalo da najbolji način da prikupimo povjerenje 27 država članica da, da počnemo, započnemo, da krenemo od jednog ili dva slučaja koji su vrlo bitni na određeni broj ljudi. Ti sustavi informacijske tehnologije ne moraju biti jednaki, no moraju biti, mogu biti interoperabilni, a da nisu u cijelosti posve istovjetni. Tamo gdje je to moguće, to tako trebamo učiniti. Ako pogledamo sustave IT-a u državama članicama, odnosno u određenom broju država članica, i ako njih možemo, možemo međusobno povezati, tada ćemo uključiti i druge i drugi će se priključiti naknadno gdje god je to moguće i to će naši građani primijetiti. I građanima će biti drago vidjeti taj napredak, jer svaki puta kada započinjemo sa preobrazbom javne uprave u 27 država članica, uvijek ćemo zapiti na samom početku. To je veliki projekt, ali zapravo se ništa konkretno neće izmijeniti. Stoga je moja preporuka koja se temelji na mom skromnom iskustvu kada se radi o svemu čime se bavimo u međunarodnom okruženju da moramo uvijek krenuti od dna prema vrhu. Moramo biti što je moguće bliže građanima. Možemo uzeti jedan primjer, jedan slučaj, na primjer socijalna davanja, jer to je nešto što je vrlo bitno možemo pojačati mobilnost radnika u Europskoj uniji, no možda postoje neke druge situacije koje bi mogle biti korisne. No, trebali smo zabrati jedan slučaj, jednu situaciju koja bi uistinu mogla pokazati, demonstrirati da možemo ostvariti napredak i pomak. Moram vam reći da moje osobno iskustvo mi je pokazalo da je to nešto što možemo ostvariti jer uspostava jedinstvenog tržišta, zahvaljujući kojem se možemo kretati s jednog mjesta na drugo, to je nešto što je vrlo teško. Mogu vam mnogo toga ispričati o mom osobnom životu ovdje u Briselu. Bila sam suočena sa mnogo problema, poteškoće bilo je na trenutke zastrašujuće. I na trenutke mi se učinilo nemogućim ovdje imati ista jamstva za moje kućanske aparate, zato što nisam imala belgijsku iskaznicu. Nisam mogla čak e, instalirati telefon zbog toga što nisam imala belgijsku osobnu iskaznicu. Bilo je mnogo elemenata u svakodnevnici koji su otežavali moj život. To bismo trebali izmijeniti kako bi život u Europi postao e, više povezaniji na više razini kohezije. Gospođo Ingeštad, ja apeliram na vas. Izaberite jedan slučaj koji bi mogao biti demonstrativan, ali nešto što nije odraz birokracije. Izaberite jednu zemlju, sve su različite. Provedite pilot projekt i prije no što ćete ga implementirati na u, u, višim razmjerima, testirajte ga i onda ćete moći ukloniti nevoljkost koja postoji možda i na razini Europskog parlamenta. Ono što je sigurno je da ako ćemo imati dobru zamisao i nadogradimo se na javne uprave koje već koriste umjetnu inteligenciju i digitalizaciju i učinimo život građanima lakšim, jednostavnijima, pogotovo onima koji pate od, na primjer, dijabetisa, kroničnih bolesti. To su tri primjera kod kojih mi u Portugalu koristimo podatke zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i pronalazimo rješenja i to čak i prije no što se pojavi sam problem. Hvala vam lijepa i molim vas nastavite u vašim nastojanjima. Možda biste mogli odgovoriti sada na ova tri pitanja, onda ćemo započeti sa drugim krugom. Hvala prije svega na vašoj strasti i angažiranosti i vrlo zanimljiva pitanja. Moram vam najprije reći što smo učinili do sada. Ostvarili smo veliki pomak u, u odnosu na prethodne aktivnosti i program. Izradili smo okvir, smjernice, alate, imamo određeni temelj. No moramo sve to ubrzati i napraviti još više pomaka kako bismo stvorili konkretne koristi za građane u stvarnosti kako bismo mogli ublažiti razlike između država članica. Radimo na različitim razinama radimo na nečemu što nazivamo CIO e, mreža vlada, CIO u svakoj zemlji. Sastajemo se dva puta godišnje tijekom svakog predsjedanja. I na tim sastancima ponekad uspoređujemo temeljne stvari kao što su iskaznice za umjetnu inteligenciju. To je već dovoljno da opravda sastajanje na toj dvogodišnjoj, na, toj razini tih sastanaka dva puta godišnje, jer tada možemo ustvrditi što funkcionira u praksi, što ne. Također imamo odbore u kojima surađuju stručnjaci iz različitih država članica, mjere se raskoraci, mjere se razlike i rješenja koje bi bila potrebna da ih se premosti. Trebali bismo više raditi na lokalnoj i regionalnoj razini, jer tamo se najviše toga događa. Postoje gradovi u Europi koji su vrlo aktivni u ovom području i s njima usko surađujemo. Imamo timove koji rade na terenu, na podizanju svijesti i koji pomažu ljudima pri usvajanju interoperabilnih rješenja i modularnih rješenja. Na primjer, programi ISA ili program instrument za povezivanje Europe i same države članice sudjeluju u njima. Naravno da je potrebno još e, više raditi na podizanju svijesti jer ne možemo baš uvijek dobiti do svih ljudi koji moraju biti upoznati sa onime što radimo. Kako možemo napraviti još veće pomake? Ono što je proizašlo iz naših kontakata sa ljudima u državama članicama jest da sada moramo sve objediniti Postoje mnoga rješenja, postoje mnogo modularnih rješenja, postoje standardi u potpornim programima koje je već razvila komisija i u državama članicama. Treba nam sada jedna platforma koja bi to sve objedinila, e, prostor na kojem bi se mogle razmanjivati podaci. Dakle, i one države članice koje su naprednije, koje bi trebale dalje testirati i eksperimentirati programe i druge države članice koje bi mogle vidjeti što već postoji i kako mogu one pristupiti interoperabilnosti i koji su sljedeći logični pomaci. To je recept za daljnje djelovanje. To bismo željeli ubrzati u sljedećem krugu aktivnosti. I još nešto što bih željela reći. Single Digital Gateway – to je nešto što predstavlja minimalni skup usluga, uključujući neke od kojih koje ste vi spomenuli, a koje su moraju obavezno postojati u svim državama članicama istodobno i treba ih e, nadopuniti više jezičnošću. Moraju biti dostupne na svim jezicima i to bi trebalo biti obveza. Radi se o dvadesetak usluga to želimo učiniti obvezujućim za sve države članice. Stoga moramo raditi na tome da proširimo te usluge, moramo saznati što je ono što je najbitnije ljudima. Moramo ponuditi usluge koje su istinu potrebne građanima. Jedino to može zajamčiti naš uspjeh. Moramo to proširiti, moramo raditi sa sektorima. Jer mnogo od ovih elemenata se događa i u sektorskom zakonodavstvu, na primjer socijalna davanja određeni dio komisije radi na sustavima IT-a za sektore za cijelu Europu. Stoga moramo sve to objediniti sa različitih razina. Još nešto želim dodati. Kako ćemo se pomaknuti iz programa ISA 2 e, na program Digitalna Europa? Tu se pojavljaju također neka od, neka od pitanja. Ideja je pogledati sinergije u svim programima komisije. Mi smo naše programe uključili u program Digitalne Europe kako bismo bili integrirani sa ostatkom programa. Nikoga izvan komisije ne treba zanimati odakle nešto dolazi. Surađujemo sa socijalnim fondovima, također sa svim digitalnim operaterima, i sa programom Obzor 2020, e, tako da smo uistinu uključeni u regionalne fondove i možemo generirati sinergiju. Vidimo da različiti dijelovi programa Digitalna Europa se mogu kombinirati. Postoji umjetna inteligencija, postoji računalstvo visokog učinka, imamo kibernetsku sigurnost, imamo odbor za etične standarde, kodeks o postupanju. Sve to je jako dobra osnova za daljnji napredak. Također u pitanju se spomenulo pitanje subsidijarnosti. Kako možemo potaknuti različite razine i sektore javne uprave u državama članicama da sve krenu u tom smjeru Trebali bismo kombinirati mjere, aktivnosti, instrumente koje sam upravo spomenula. Single Digital Gateway, podizanje svijesti na samom terenu, slanje timova na teren, organiziranje razmjene e, najboljih iskustava i praksi. Imamo čak i nagradu koju dodjeljujemo onima koji najbolje razmjenjuju informacije i najbolje prakse. I potaknuti praktičare da razmjenjuju svoja iskustva. Trebali bismo i to nadići u sljedećoj fazi kako bismo doprli do još većeg broja ljudi i upravo u tom segmentu nam vi možete najviše pomoći. Toliko za sada. Hvala. Idemo sada sa drugim krugom pitanja. Gospođa Toci prva na redu. Hvala. Gospođa predsjedavateljice. Hvala gospođo glavna direktorice iz e, DG Digita. Hvala vam što ste došli na današnji sastanak odbora INKO. Prvo što želim reći, radni plan EU e vlade je bio vrlo bitan korak u digitalizaciji javnih uprava, no pojavom alata umjetne inteligencije mislim da bismo trebali učiniti dodatne korake kako bismo stvorili pouzdane usluge i kako bi krajnji korisnici uistinu bili u središtu javnih usluga. Slažem se s vama da suradnja između institucija EU-a je od ključne važnosti, tako da digitalizacija javnih uprava se može ostvariti na najvišoj razini. Isto tako bih željela istaknuti da nastojanja da se digitalizira javni sektor moraju biti dobro iskoordinirana na europskoj razini, na nacionalnim razinama, kako bismo izbjegli e, cijepkanje digitalnih usluga, digitalnih podataka. Ne smijemo zaboraviti da kibernetički napadi postaju sve sofisticiraniji i javne uprave su sve češće njihova meta njih je potrebno detektirati, za što su potrebni sveobuhvatni resursi kako bi se iskorijenili takvi napadi. U tom smislu imam dva pitanja za komisiju. Najprije bih vas željela pitati kako će se komisija pobrinuti da su institucije uistinu zaštićene od kibernetičkih napada i moje drugo pitanje je kako komisija namjerava bolje komunicirati sa lokalnim i javnim vlastima i institucijama. Hvala, gospođa Grapini. Ne znam da li ja moram to još jednom ponoviti, ali moram reći da ste nam predstavili jednu vrlo zanimljivu viziju. Veselilo bi me kada bismo uistinu uspjeli doći do digitalizacije cijelog unutarnjeg tržišta. Bila sam u Estoniji i vidjela sam što se tamo događa koliko je napredna već sada Estonija. Kolegica je rekla da je naš cilj e, jedna jedinstvena osobna iskaznica za sve usluge u Estoniji to već postoji. Slažem se sa prethodnim govornicima, no imam još dva dodatna pitanja. Prije svega što se tiče digitalizacije, za to nam je potrebna prikladna infrastruktura. I tu postoji razlika između postojeće infrastrukture u državama članicama između pojedinih država članica, no postoje i razlike u smislu nadležnosti građana, kompetencija građana. To govorim iz vlastitog iskustva. Unutar država članica postoje er, određene ruralne regije u kojima građani, stanovnici nisu upoznati dostatno sa tim uslugama i tu postoje već određene prepreke. Dakle, kod stanovnika postoje različite kompetencije. U Estoniji se sve može naručiti telefonom i svi građani su sa time upoznati, no u drugim državama članicama situacija nije takva, građanima je teže tako nešto učiniti. Dakle, kako bismo mi mogli pomoći u smislu digitalizacije, to je nešto poput željezničkog prometa. Postoje različite infrastrukture, na primjer u Francuskoj postoje e, brzi vlakovi, a u drugim državama članicama postoje e, sporije veze, drugačiji vlakovi. Kako bismo to mogli objediniti sve pomoću proračuna koji nam je na raspolaganju i novog višegodišnjeg financijskog okvira. Sredstva moramo inteligentno raspoređivati bez osobnih ambicija koje ne bi smjele biti u prvom planu. Moramo sredstva ravnomjerno raspoređivati kako bi se te razlike premošćivale i kako bi na posljedku sve države članice mogle postati interoperabilne. To je što se mene tiče jedini način, jedino rješenje Trebali eh, biste sa drugim službama u komisiji se iskoordinirati kako bi vaša vizija, vaš san mogao postati stvarnost. Moje pitanje, obzirom da postoje različite kompetencije građana i različite infrastrukture u državama članicama, što vi mislite kako bismo to mogli premostiti pomoću postojećih sredstava i resursa kako bismo došli do toga da su svi međusobno interoperabilni i kompatibilni. Hvala. Gospodin Ansip. Želio bih srdačno zahvaliti gospođi Ingeštad i cijeloj općoj upravi Digit na promicanju ovih digitalnih javnih usluga. Kao što znamo, digitalne javne usluge su mnogo učinkovitije od tradicionalnih javnih usluga. Digitalne javne usluge su i transparentnije, što je dobro za sve, osim za one koji su korumpirani. I također digitalne javne usluge su inkluzivnije od tradicionalnih usluga. Jer ljudi kada su bolje informirani e, i žele sudjelovati u procesima donošenja odluka. Drago mi je što mogu reći da u praksi u svih 27 država članica imamo izvrsne digitalne javne usluge no kako bismo omogućili prekogranični pristup tim izvrsnim digitalnim uslugama, to je pravo pitanje. Uzmimo na primjer e, slučaj e-recepata u Švedskoj, u Danskoj, u Finskoj, u Estoniji i u Grčkoj. 100% liječnika izdaju e-recepte. No kada bi Šveđani željeli putovati u Dansku, još uvijek im je potreban papir, papirnati recept. Jedine dvije zemlje u kojima postoji to uzemno priznavanje e-recepata je stvarnost su Finska i Estonija. Zašto samo dvije od 27 država članica? Ili e-javna nabava, to je nešto što je visoko razvijeno u Portugalu i u nekim drugim zemljama ali zašto ne u svih 27 država članica? Mislim da ne možemo sve te poteškoće objasniti samo postojanjem jednog uskog grla. Postoje različiti poslovni interesi, pravni problemi, različiti interesi poduzeća. No želio bih skrenuti vašu pozornost na sustav identifikacije koji ste i vi spomenuli, imamo i AIDAS u Europskoj uniji i nedavno je izvješćeno da već šest zemalja od 27 država članica su, su prihvatile taj sustav, što znači za šest država članica uzemno priznavanje digitalnog identiteta je postalo stvarnost. Znači 6 ili 7 će se priključiti uskoro. Ukupno 13 od 27, a istodobno svi znamo koliko je jednostavno kod bankovnih transakcija koristiti mobitel. Također sustave prepoznavanja lica, biometrijskih podataka, plastične kartice u novčaniku. To je nešto što je prošlost te kartice više nisu baš tako pametne, iako imaju čipove. Čak i mobilni, mobilne iskaznice su prošlost. E, distributivni sustavi koji se temelje na određenim ključevima. Postoje različiti sustavi koji se mogu primjenjivati. Mi moramo nešto učiniti sa našim e, e-IDAS-om. Ne radi se samo o platformi za međusobno priznavanje, već koja vrsta digitalnog identiteta se koristi u državama članicama. Stoga danas prečesto koristimo Google i Facebook za pristup određenim mrežnim stranicama. Ne reći samo tome da imamo pristup tim stranicama, već na taj način šaljemo podatke Google i Facebooku. Zašto bismo to morali raditi? Zašto bi trebalo biti tako komplicirano stvoriti naš vlastiti sustav identifikacije i također platforme za jedinstvenu razmjenu podataka za međusobno priznavanje digitalnog identiteta. To zapravo nije pitanje, već je to apel da se usko povežete sa e, općom upravom Connect vezano uz reviziju projekta i AIDAS. Jer tada ćemo mnogo bliže biti postojanju prave europske digitalne uprave. Hvala. Imamo još dva pitanja. Uz vaše dopuštenje oba ćemo čuti, pa ćete onda odgovoriti. Hvala i hvala e, direktorici na prezentaciji. Doista mi je drago što ste e, puno govorili o interoperabilnosti. Iz moje perspektive, e, a iz perspektive građana, je to nešto što je doista ključ, od ključne važnosti za učinkovitu javnu upravu. Interoperabilnost kako ja to vidim, a nadam se da i komisija tako gleda na interoperabilnost, e, je e, otvorene tehnologije, otvoreni podaci, e, besplatan softver i otvorenog izvora. Dugoročne, učinkovite, održive, održiva rješenja bez šifri. Pa se pitam što će komisija učiniti kako bi potaknula inovacije i otvorila tehnologiju te povećala e, uporabu ovih tehnologija u javnoj upravi. Hvala. Izvolite. Hvala, gospođa Klun. Hvala i hvala na ovoj prezentaciji koja je bila izuzetno zanimljiva, naročito način na koji se digitalizacija provodi u različitim zemljama Europske unije. Jer činjenica je da postoje razlike što se tiče digitalizacije od države do države, ali čak i u samim državama članicama. Postavit ću pitanje e, koje se nas tiče, mene, moje države članice, ali i drugdje. Mi imamo e, digitalne kartice koje omogućuju e, građanima da e, pristupe različitim digitalnim uslugama. Dakle, jedna takva kartica vam daje pristup različitim uslugama. Bili onda takva jedna kartica bila nezakonita što se tiče zaštite privatnosti jer e, e, znam da je ovo može biti problematično. E, naravno, ovo nije nešto što bi trebalo dijeliti izvan javne uprave, ali čak i u ovom slučaju možda postoji problem. Hvala, a sada opet dajem riječ komisiji. Hvala na ovim drugim, drugoj rundi pitanja. Govorili smo o uslugama i kako e, radimo e, e, na kibernetičkoj sigurnosti i kako možemo imati povjerenja u usluge. Ja radim na kibernetičkoj sigurnosti europskih institucija. Imamo jedno međuinstitucijsko tijelo koje se time bavi. Oni razmjenjuju informacije iz državama članicama, ali ovdje govorimo o nacionalnoj kompetenciji. Dakle, razmjene postoje i ima ih puno na vrlo e, visokoj e, razini i e, suradnja je se intenzivirala u zadnjih nekoliko godina i upravo na tome trebamo raditi. Na razini svijesti koja postoji u državama članicama imamo kibernetički akt koji je usvojen prošle godine i koji je od velike pomoći Dakle, moramo raditi na ovome, na ovom problemu iz različitih e, uglova. E, međutim, izgradnja povjerenja je sigurno e, ono što je od ključe važnosti. Što se tiče podataka i zaštite podataka, Europa je tu među prvima na svijetu. Naš standard postoji, postaje svjetski standard E, sada imamo e, drugi e, set podataka, smjernica u odnosu na etičke vrijednosti što se tiče korištenja podataka. Što funkcionira, što ne i što treba promijeniti. Trebamo nastaviti raditi s tim kako bi sve naše usluge ispunjavale sve kriterije koji su postavljeni zakonodavstvom na europskoj razini. Međutim, ne smijemo e, zabrinutost u vezi sa zaštitom podataka, e, ne smijemo dopustiti takvoj zabrinutosti da ugrozi E, usluge e, koje nudimo građanima. Dakle, kako ponuditi takve digitalne usluge građanima, a da pritom ne ugrozimo njihovu privatnost. E, Im postoje rješenje. Imate rješenje u kojoj građani znaju točno što se događa s podacima. Oni daju dozvolu da se uprave koriste takvim podacima. E, postoje različite prakse u različitim državama članicama na različitim razinama kako bi se podaci koristili na najbolji mogući način poštujući privatnost. Međutim, e, rasprava postoji, to je točno. Kako dakle e, provesti digitalizaciju javne uprave, a da istovremeno ne ugrozimo temelju sigurnosti i zaštitu, e, drugim riječima GDPR. Mnoge države članice našle su načina da se bave ovim problemom, međutim mislim da na razini institucije možemo učiniti i više. Što se tiče ambicije i razine ambicije, mi doista i jesmo ambiciozni i to moramo e, činiti. Možda e, ni nećemo postići razinu ambicija koju smo htjeli postići, ali e, moram reći da ćemo otići dosta daleko. Postoje razlike među državama i članicama ne samo što se tiče višenja, već i što se tiče infrastrukture. E, upravo zbog toga želimo uključiti sve e, programe potpore Europske unije kako bismo gledali globalno način na koji možemo početi pomoći državama članicama. Možemo to činiti strukturnim fondovima. Dakle, ako gledate koje su sve potrebe države članica, moramo jednostavno biti kadri odgovoriti na sve potrebe država članica e, i to što se tiče rješenja, ali i što se tiče država članica kojima su potrebne ta rješenja. Još jedno pitanje iz prethodne runde digitalne rješenja ne smiju biti kompliciranija od e, rješenja koje postoje već sada koja nisu digitalna. Dakle, ne radi se o digitalizaciji birokracije koja postoji danas, odnosno kako promijeniti, pretvoriti PDF E, podlogu u digitalnu. E, ne, treba pojednostavniti stvari. Tako da o tome trebamo razmišljati, a rješenja moraju ići upravo u tom smjeru. Gospodin Ansip, hvala na e, zajedničkom radu u komisiji. U odnosu na i da, to je odličan e, temelj. Još nismo stigli dotle. E, dobit ćemo e, pregled uporabe od DG glavne uprave Kontakt pa ćemo vidjeti kakve potrebe postoje u državama članicama iz te perspektive u odnosu na javne, javnu upravu u državama članicama. Dakle, i AIDAS e da i možda i u drugim sektorima, ne samo u javnoj upravi. Evo, govorimo o recimo zdravlju, socijalnim primanjima. Kako možemo nadograditi ono što već imamo i e, to poboljšati kako bismo e, imali bolja rješenja. Postoje i rješenja e, koja se sastoji od razmjene podataka na siguran način i to trebamo poboljšati. Otvoreni softver. Sve što mi činimo je otvoreno. To je tako po defaultu. Mi imamo i strategiju u komisiji o otvorenom softveru. Tako da mo, izgrađujemo jednu zajednicu u Europu, moderiramo i razmjenjujemo aktivnosti, e, čak i neke aktivnosti vezane za sigurnost. E, dakle, u odnosu evo na e, probleme otvorenog softvera. I komisija tu doista radi za, u, u sprezi sa zajednicama koji se služe ovakvim softverom. Mislim da sam odgovorila na većinu e, pitanja. Jesam li nešto zaboravila? Da, obuka vještine. Da, to je važno pitanje, a i složeno pitanje. Jer radi se ovdje e, zaista o nadležnosti država članica. Međutim, evo Švedska je poslala e, sve svoje menadžere na obaveznu obuku e, upravljanja podacima i svi sudjeluju na istoj obuci, ali kada su se vratili onda različito e, se koriste onim što su naučili. Dakle, e, digitalne vještine, to imamo e, stvarno već pokriveno u e, programu Digitalna Europa. Mi imamo i Akademiju digitalne interoperabilnosti. Prva se održala u prosincu zajedno sa sveučilištom u Lejvenu gdje smo okupili različite stručnjake kao i djelatnike javne uprave da vidimo kako možemo poboljšati vještine u cijeloj Europskoj uniji. I pozivam vas e, da e, nam i vi e, date vaš upliv s vašim idejama i inicijativama kako bismo zajednički radili na ovom važnom pitanju. Hvala lijepo. Evo s ovim ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Hvala što ste e, došli s nama razgovarati. U četiri sata ćemo ovdje imati e, jednu radionicu pravila elektroničke trgovine u digitalnom dobu. Ako imate neka pitanja, možete to učiniti a sljedeći sastanak 18. ožujka u 9 sati Imaćemo ćemo sljedeći sastanak odbora. Hvala lijepo.